Meine sehr geehrten Damen und Herren, Poštovane dame i gospodo, Poštovani predsjednik Mongolije, dragi gospodine Elbekdor, velika mi je čast i veliko zadovoljstvo, vjerujem za sve nas ovdje u Europskom parlamentu, što vas mogu pozdraviti. Poštovani predsjedniče, Mongolija, vaša zemlja, je zemlja koja ima staru i bogatu civilizaciju, a isto tako i država vrlo mlade i živahne demokracije. Prije 25 godina su po prvi put u vašoj zemlji održani slobodni demokratski izbori, a u prošloj ste godini pod vašim vodstvom uz e, osnivanje vlade nacionalnog jedinstva uspjeli uspješno sladati vrlo teške probleme. Sada možete gospodarski održivi razvoj vaše zemlje poduprijeti e, uz veliku podršku. Geografski položaj vaše zemlje između dvije velike države, Ruske federacije i Narodne republike Kine, zasigurno nije uvijek e, jednostavan. E, upravo smo u, našim bilateralnim razgovorima o tome pričali, ali utoliko smo više impresionirani zbog postignuća Mongolije, na posljedku ne samo zbog toga što vi e, zovite onim e, što se tiče odnosa sa susjedstvom. Mongolija je zasigurno jedna svjetla točka u toj regiji, zbog toga je za nas i toliko važno i vrlo nas veseli što je vaša država domaćin sljedećeg sastanka ASEANA i to u lipnju 2016. godine. Taj sastanak na vrhu ASEMA je zasigurno neophodno potrebno kako bi se zgradili mostovi između Europske unije i ASEMa i kako bismo našli zajednička rješenja za, mnoga, za mnoge regionalne, ali e, i globalne poteškoće. Siguran sam da ćemo u glavnom gradu vaše zemlje uspjeti postići velika, veliki napredak i nadam se u ime mojih kolega i kolegica da ćemo do tada sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Mongolije moći ratificirati od strane svih parlamenta. Poštovani predsjedniče, srdačna dobrodošli u Europskom parlamentu i izvolite, predajem vam riječ. Mr. President. Predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, ekscelencije, dame i gospodo. Započet ću govor na jednostavan način, riječju